E, srdačno vas pozdravljam ovdje, a pozdravljam i e, predsjednika Zemana u Europskom parlamentu. Velika nam je čast što vas možemo ovdje pozdraviti. E, vi ste nastupili na dužnost s jednim ciljem, a to je cilj da se češki angažman u Europskoj uniji ojača Češka e, treba biti u središtu europske e, politike i na tome vam zahvaljujemo, veselimo se na vaš e, govor. Izvolite, imate riječ. Mr. Gospodine predsjedniče, uvaženi kolege, dame i gospodo. Svaki političar koji se obraća Europskom parlamentu govori iskreno, otvoreno o svom europskom snu. I dopustite mi da nastavim s tom dobrom tradicijom. No najprije ću vam reći što nije moj europski san. S obzirom na to da sam inspiriran jednim poznatim poljskim filozofsom Lešekom Kolakovim, Kolakovskim, koji je održao predavanje o tome, to jest na temu što je socijalizam 1957. godine. I počeo svoje predavanje riječima. Drugovi, zamolili su me da vam objasnim što je socijalizam. Odlično. No prije nego što krenem, reći ću vam što socijalizam nije. Socijalizam drugovi nisu bojstvo političkih oporbenjaka, to nisu politički zatvorenici, to nije cenzura. I u tom je stilu nastavio gotovo, govoriti gotovo pola sata. Ja ću biti nešto kraći. U pet minuta ću vam reći što nije moj europski san. No moram dodati da je Lešek Kolakovski na kraju svojeg predavanja rekao, a sada drugovi, reći ću vam što socijalizam jest. Socijalizam je, drugovi moj, jedna dobra stvar. I to je bilo to. Tako da u sljedećih pet minuta ću vam reći što nije moj europski san. Moj europski san ne uključuje luda seljenja Europskog parlamenta iz Strasbura u Brisel i obrnuto. Moj europski san ne uključuje besmislenu direktivu poput one o o e, žaruljama za uštedu, o štednim žaruljama. Imam jednu u svojem uredu i čini mi se kao da sam na groblju, tako da govorim vam iz svog iskustva. U mom europskom snu nema briselske takozvane europske arhitekture koja ponekad izgleda kao proširena polica i u mom europskom snu ne, nema centra Europe u Europskoj komisiji koja izgleda kao mjehurić. Tako da to su također, to vam govorim iz svog vlastitog iskustva. To nije moj europski san, a sada ću vam reći što jest moj europski san. Dopustite mi da počnem sa citatom još jednog e, češkog filozofska Vaslava Vjerheckog, koji je rekao Europsko e, Građanstvo je kulturni izbor i ja se sa njime potpuno slažem. Jer smo svi mi rođeni negdje i to nije naša zasluga. No kulturni izbor, dakle da budemo građani Europske unije, dolazi iz naše slobodne volje. i uglavnom je korisno u kompliciranim situacijama. Definirajmo što znači kultura. Kultura je više od hladne ekonomske računice koja računa pogodnosti i troškove. Kultura je niz pravila niz zajedničkih pravila ponašanja. I ono što nam je potrebno u procesu integracije je početi sa zajedničkim, jednakim pravilima kakva je razlika. Zajedničko pravilo je, na primjer, odnos između minimalne plaće i prosječne plaće. No plaća ovisi o produktivnosti radne snage i ne može se regulirati zajedničkim načelima. I ono što nam je potrebno su zajednička pravila, takva minimalna zajednička pravila u brojnim područjima europske politike. Počnemo sa vanjskom politikom. E, još uvijek je nad nama ironično pitanje Henrija Kissingera. Koji je telefonski broj Europe? I još uvijek nemamo zajedničku vanjsku politiku u Europskoj uniji. Imamo takozvanu soft politiku i moram kritički reći da me to ponekad podsjeća na ponavljanje e, ublažavanja još od 1930-ih. I osim takve soft diplomatske politike treba nam i snažna zajednička obrambena politika. Imamo 28 vojski koje nisu potpuno kompatibilne. Zajednička europska vojska, to je naš dugi san, i takva bi vojska bila jeftinija i učinkovitija. Ono što nam je potrebno je zajednička porezna politika, usklađivanje sustava oporezivanja. I drago mi je da vam mogu reći da je Češka usvojila fiskalni pakt i ja snažno zagovaram euro. Mm, usvajanje eura i to što je prije moguće. Osobe koje kritiziraju euro boje se nepoznatog. A ja mislim da je euro kao zajednička valuta e, faktor stabilizacije i gospodarski, za gospodarski razvoj. No prije toga su nam potrebna e, zajednička pravila u socijalnoj politici, počevši od Europske socijalne povelje potrebna su nam zajednička pravila u politikama zaštite okoliša. I potrebna nam je hrabrost za pokretanje velikih projekata poput transeuropske mreže uključujući autoceste, vodene puteve, željeznice i tako dalje čak i ako ti dugoročni projekti nadilaze horizonte političkog mišljenja koje uglavnom traje po četiri godine. Uvaženi kolege, dopustite mi da zaključim jednom prosvjednom notom. Gospodin Kon Pendit, pitam se je li ovdje? Nažalost nije je izdao izjavu o mladim europljanima, ujedinjenim mladim europljanima. Moram se pobuniti zato što sam ja jedan stariji europljanin i shvatio sam tu izjavu kao diskriminaciju prema starijim osobama, a to se snažno protivi načelima Europske unije. A što zapravo znači ujedinjeni? Znači li to integrirani? Znači li to zajednička pravila? Ako da, onda se s time potpuno slažem. Ako to znači ujedinjeni, onda sam protiv. Zato što ujednačenost je siva i dosadna. I protiv sam jedinstvenog europskog sira jedinstvene europske pive i stoga vam preporučam češko pivo koje je jedno od najboljih na svijetu. Ali ono što nam je potrebno je integracija, europska federacija, a ne ujedinjene europske države. I na samom kraju, uvaženi kolege, dopustite mi da ponovim Lešeka Kolakovskog. Duboko u svom srcu vjerujem da je Europska unija jako dobra stvar i hvala vam puno na pozornosti. By the way, I spoke uh, English in order to reduce your expenses for interpreters uh, and for translation. Yes. Ich weiß nicht, <clears throat> ich weiß nicht, ob man... Ne znam jel to mogli eh, razumjeti kroz mikrofon. E, gospodin predsjednik je govorio engleski da bi uštedio na troškovima prevođenja. Zahvaljujem na ovom vrlo dobrom pregledu. Imali smo razno razne e, poruke. E, za svakog je bilo ne ponešto u tom govoru. Govor je bio odličan i zahvaljujemo. Želimo vam puno uspjeha u vašim ambicijama u Češkoj republici. Mi e, trebamo vašu zemlju, to je jedna od važnijih zemalja u Europskoj uniji, to je jedna kritična zemlja. To je pre, proeuropska zemlja. Da li je češko pivo najbolje na svijetu, o tome ćemo raspraviti u parlamentu. Hvala vam gospodine predsjedniče.